Kolegice i kolege, dobrodošli. Pa on opet. Kolegice i kolege, proglašavam sastanak otvorenim. Želim vam svima dobrodošlicu i podsjetio bih vas da je svrha današnjeg sastanka imenovati predsjedništvo na način da ćemo izabrati predsjednika i četiri potpredsjednika sukladno članku 213. poslovnika. Prvo ćemo izabrati predsjednika, nakon toga potpredsjednike, dakle predsjedništvo ovog odbora. Usput bude rečeno, sjedim na ovom mjestu zato što imam najviše staža u odboru, a ne zato što sam najstariji po godinama. Možda ste pomislili da je tome tako, no nije. Nemojmo provjeravati ipak datume rođenja. No, obavijestio bih vas da mi je dostavljena informacija da sljedeći zamjenski članovi su danas nama. Gospodin Mađorino mijenja gospodina Lopeza, iz redova socijalista, a gospođa Gregorova, gospođu Neumann iz redova zelenih. Gospodin Kanko mijenja gospođu Fotigu iz ECR-a. Netko iz IDEA mijenja gospodina Berga. Gospodin Bonfrisco mijenja gospodina Berga, a gospođa Aguilar gospodina Van Ordena. Gospodin Deman mijenja gospodina Blaška. Ima li itko drugi itko želi prijaviti zamjenu? Sada je trenutak za to prije nego što krenemo na glasovanje. Na kraju želim vas e, obavijestiti da je tajništvo pripremilo pakete dobrodošlice, znači će ih svi punopravni članovi odbora u svojim pretincima, a elektronička verzija paketa bit će također dostupna. Isto tako vas obavještavam, budući da ću uskoro morati napustiti sastanak, da će gospodin Lopez Isturi white me zamijeniti i nastaviti postupak. Eto, toliko za zapisnik. Kolegice i kolega, sada ću zamoliti tajništu da provjeri imamo li kvorum. Tako da znamo koliko nas je. Mislim da čak niti sam još nisam potpisao, no to se može urediti. Možda bi tajništvo moglo e, dati popis kako bih se mogao upisati. Sukladno članku 213, 208, kvorum je jednak četvrtini broja zastupnika, odnosno članova odbora i, i kažu mi da nas je dovoljan broj što znači da imamo kvorum. Podsjećam također da kandidatkinja ili kandidat za predsjednika e, je osoba koju kandidira ili klub zastupnika ili najmanje 5% e, članova odbora, dakle to bi bila dva zastupnika, pa sad pozivam da se jave zastupnici sa prijedlozima nominacija. Petras, izvolite. Da, Michael, predsjedniče Imamo sjajnog kandidata za predsjednika sede, to je gospođa Nathalie Lesson. Slažete li se, gospođo, sa ovim e, sa kandidaturom? Da, slažem se. Kandidatkinja ispunjava sve uvjete za punopravnog člana pododbora i ispunila je deklaraciju o financijskim interesima kao i deklaraciju o kodeksu ponašanja. Imamo li drugih nominacija? Izvolite. Nominacija za mjesto predsjednika ili predsjednice pododbora. Izvolite. U ime kluba ide predlažemo na mjesto predsjednika kolegu Žeroma Rivija. Thank you Hvala lijepa, nisam čuo prijevod, pa tako niti ime. Jerome Rivière je ime kandidata. Dobro. Jerome Rivière. Imamo li dodatnih nominacija? Moramo provjeriti je li kandidat spreman prihvatiti imenovanje. gospodine predsjedniče, prihvaćam. Jeste li popunili deklaraciju o financijskim interesima i deklaraciju o kodeksu ponašanja? To se vidi i na internetu. Ispunio sam kao što su to učinili i drugi kandidati. Gadi. nisam pogledao. Oprostite, nisam pogledao internet. Um, I'm Prelazim na elektroničko glasovanje. Ano, izvolite. Gospodine predsjedniče, mi imamo povlasticu da smo zadnji odbor koji se izražava danas. E, nekoliko glasanja u prošlim odborima nije bio, nije bio poštovan e, sustav DONT i nije to bilo ispoštivano za našeg kandidata iz kandidata iz EPP-a. Pitam da li kandidati se E, obvezuju da će poštivati e, postupak DONT za sva mjesta u potpredsjedništvu koje su predviđena za sede. Merci, vielen Dank. Hvala lijepa. Da li netko želi uzeti riječ? Ne vidim nikoga. Gospodine Rivière. E, da, gospodine predsjedniče, koristim priliku da pocrtam činjenicu da u svim odborima u klubu, klubu kojem sam ja član, da e, e, postupak DONT nije bio ispoštivan, pa tako nisu ispoštivane manjine u ovom parlamentu. E, to time odgovaram na ovo pitanje. Pa nećemo za područ, podpredsjedničko mjesto dati kandidata, za nezavisne kandidate. Osim e, sustava DONT ili načela DONT koji se može primijeniti. Svi kandidati za sva mjesta moraju dobiti e, većinu glasova u, odboru, čak i kad su kandidature raspravljene podijeljene po ovom sustavu na kraju e, odbor ili odbor ima pravo da glasa i izglasa e, kandidata većinom glasova. To je stvarnost u kojoj se nalazimo. Ako sam to pravilno razumio, sada možemo glasati i to elektronički. E, glasanje je tajno. Izvolite. Molim mikrofon. Da li pitanja o pitanja po, ne postavljamo pitanja kandidatima osim ona pitanja jesu li ispunili deklaraciju o financijskim interesima i kodeks ponašanja. Nemamo ovdje rasprava o pojedinim kandidatima. Hoćemo li sada proslijediti na tajno glasanje? Nadam se da ćemo u sustavu imati ova dva imena. Je li tako postupamo? Imamo samo dva kandidata. E, e, radimo, e, radimo sa tipkama da, ne i suzdržani. Prvi kandidat je gospođa Loazo. Oni koji glasaju za nju pritišću zelenu tipku, a za gospodina Riviera crvenu tipku. Oni koji se suzdržavaju pritisnit će bijeli Loazo zeleno, Rivier e, crveno, suzdržani bijela tipka. E, pazite da ste pravilno e, uključili svoju karticu, pa sada otvaram glasanje. Molim da glasate. plavo svjetlo vam označava da je glasanje tajno. Nemamo još 3-4 E, zastupnika ili zastupnica nisu glasali. Sad smo usred glasanja. Zaboravila sam karticu u drugoj sali. Možemo vam dati karti. Imamo li, je li tajništvo tu da nam dade dodatnu karticu? Nemamo ovdje. Svaki član ili članica mora donijeti e, glasačku karticu. E, zatvaram glasanje. Evo rezultata. Zbog tehničkih razloga je glasanje poništeno. Zeleno loazo. Mm. Gospođa Lazo zeleno, e, crveno gospodin Rivier, e, bijela tipka suzdržani. Ponavljam zeleni loazo, crveni rivijer, bijela tipka, suzdržani. Jesu li svi glasali? Mm, nedostaje još dva glasa. To nisam ja, ja sam glasao. Ne. Ako još jedan glas nam nedostaje, evo, zatvaram glasanje. Imali ste šansu da glasate. Rezultat je 14 glasova za gospođu Lazo, 8 Rivijer i 4 suzdržana. Gospođa Lazo je ovime izabrana. Čestitam. Molim, evo, molim da zauzmete sada svoje mjesto.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 Dame i gospodo, dragi kolege i kolegice, zahvaljujem vam na povjerenju. E, potrudit ću se da zaslužim vaše povjerenje u tijekom ovog mandata. E, čvrsto ću se oslanjati na iskustvo svih e, zastupnika i zastupnica E, ljudi koji me vole su predani radu na e, obrani i sigurnosti Unije. Ne, moramo učvrstiti e, suradnju u našem odboru i u parlamentu sa drugim odborima. Ja ću se angažirati na jačanju parlamentarnog nadzora politike obrambene i sigurnosne politike Europske unije. Sljedećeg tjedna ćemo imati prvu priliku za to. Imat ćemo raspravu sa kandidatkinjom za predsjednicu e, e, komisije e, von der Leyen. Imat ćemo i izbor za novog visokog predstavnika i a imamo i raspravu o VFO-u u kojem e, sigurnost i obrana igraju važnu ulogu. Mm, e, podsjećam vas na preambulu u ugovora o Europskoj uniji o sigurnosti i obrani. E, imamo zajedničku obranu, time jačamo identitet Europe kao i nezavisnost Europske unije. Jačamo i sigurnost u cijelome svijetu. Ovo je e, prekretnica u Europi, a, Europa nikada nije imala toliko dugi mir, ali nikad se nije ni suočavala sa takovim izazovima na području obrane i sigurnosti. Svi smo svjesni nestabilnosti ovog trenutka, pa je važna naša suradnja sa nato i kao što je važna i suradnja među državama članicama. Moramo biti učinkoviti, učinkoviti i vidljiviji. Sve te zadaće moramo rješavati zajedno. E, dragi kolege i kolegice, sada nastavljamo sa našim dnevnim redom. Sada ćemo e, proslijediti na izbor potpredsjednika. Neću ponoviti e, informacije o e, zamjenicima ako nije došlo do nekih promjena između dva glasanja, ali mislim da to nije slučaj. Kvorom je još uvijek tu. Molim nominacije za E, kandidata prvog potpredsjednika ili potpredsjednice. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. U ime SID-a predlažemo e, Nikosa Sandulakisa kao prvog potpredsjednika, kandidata za prvog potpredsjednika. Hvala da li e, kandidat prihvaća kandidaturu, naravno. E, vi ste ispunili svoje obveze, to jest deklaracija o financijskih interesima i kodeks ponašanja. Ima li ih drugih kandidatura za mjesto prvog predsjednika? Nema, pa vam predlažem da e, ga izaberemo aklamacijom. Čestitke, molim dođite za predsjednički stol. Idemo sada dalje. E, izbor e, drugog potpredsjednika ili potpredsjednice. Tko želi e, predstaviti kandidata? Gospođo predsjednice za EPP predlažem Kindu Gal. Imamo li još e, kandidata? Hvala gospođo predsjednice. Ne bih htio e, predložiti e, drugog kandidata, ali u ime SID-a zahtjevam tajno glasanje u ovom slučaju. Po propisu trebamo e, zato imati šest e, zastupnika ili i zastupnica koji traže tajno glasanje. I imamo to i prema tome glasat ćemo elektronički, to je tajno. Imamo samo jednog e, kandidata. Ako glasate za E, zelena tipka, ako protiv e, ste protiv, crvena tipka. Ako se suzdržavate, pritisnite bijelu tipku. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. A rezultati su sljedeći. Gospođa Gal je izabrana. Čestitam, izvolite, pridružite nam se. Idemo sada dalje. Glasamo za trećeg potpredsjednika ili potpredsjednicu. Tko će predložiti kandidata? želim predložiti e, Eslem Demirela. Mm, to je bio spicen kandidat e, Ljevice. E, I hvala lijepa. Da li prihvaćate i, nominaciju? Imamo li drugih imenovanja? Izabrat ćemo kandidata aklamacijom. Čestitke. Pridružite nam se za predsjedničkim stolom. A sada idemo dalje. Izbor četvrtog potpredsjednika tko će predložiti kandidata, gospodin Danžon. U ime EPP-a predlažem kandidaturu e, kolege Mendela. Prihvaćate li kandidaturu? Da. Imamo li još drugih nominacija? Nemamo, pa ćemo također četvrtog potpredsjednika izabrati aklamacijom. Čestitke, izvolite dođite za, za predsjednički stol. Time smo završili prvi, s prvim dijelom našeg dnevnog reda. priopćenja predsjednice željela bih spomenuti e, prema propisu e, e, četiri, e, odbor može dati neka ovlaštenja koordinatora, usvajanje izvještaja, mišljenja ili amandmana što se tiče proširenog predsjedništva. Ako nema primjedbi, onda se ta odluka usvaja. Nema pri... Odluka se usvaja. Dobili ste kalendar za ostatak ove godine. E, e, naši sljedeći sastanci su sljedeći. Ponedjeljak 7. E, rujna, 25. rujan, 26. rujna, ponedjeljak 7. listopada i 8. listopada, 9. listopada i utorak e, e, e, u studenom mjesecu. 3. prosinca, ako nema prigovora, ćemo također imati sastanak. Nemamo prigovora na te datume. A sada jezični profil pod, pod odbora. To ćemo odlučiti na prvom sastanku koordinatora SEDA, a to će biti sljedećeg ponedjeljka. E, sljedeći sastanak će se održiti 9. rujna od 2.30 do 6 e, e, popodne. Poslat ćemo vam nacrt dnevnog reda na vrijeme. Zahvaljujem svim članovima na sudjelovanju, zahvaljujem i prevodiocima. Ako nema javljanja za riječ, predlažem da zaključimo sastanak. Zahvaljujem.